dichiaro Zasjedanje Europskog parlamenta prekinuto 5. listopada proglašavam otvorenim. Dragi kolege, prije nego što započnemo s današnjom sjednicom, dopustite mi da se prisjetimo